Dakle, kao što se sjećate, 13. prosinca 2016. godine predsjednik je nametnuo sankciju zastupniku Vojtu e, zbog povrede obveze čuvanja poslovne tajne u skladu sa kodeksom ponašanja i provedbenih mjera tog kodeksa. 27. prosinca zastupnik Vojt je uložio žalbu protiv takve odluke, a u ponedjeljak 16. siječnja e, predsjedništvo je razmotrilo žalbu te je potvrdilo jednoglasno odluku predsjednika o određivanju ukora zastupniku Vojtu.